Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine... Drage kolegice i kolege, štovane dame i gospoda, otvaram sjednicu odbora za promet i turizam. I koliko sam shvatio, njemački prevodioci su jako zadovoljni ako ja kažem na njemačkom, dakle odbor za promet i Fremdenverkehr, odnosno turizam po novo modernu riječ, a stara klasična riječ njemačka koju ne vole naši prevodioci bi bila Fremdenverkehr, dakle promet stranaca. Pa mislim da bi možda zaista trebali inovirati i držati se engleskog predloška koji kaže da smo mi odbor za transport i turizam, dakle promet i turizam. Dobro, ako nema niko ništa protiv ovog dnevnog reda, kako vidim niko nema, onda bismo to mogli ga usvojiti. A isto stvar vrijedi i za zapisnik sa prošle sjednice i tu se nitko ne buni, nema nikakvih prigovora. Dobro, znači i to je usvojeno i prema tome odmah možemo krenuti in medija sredstva našim prvim sadržanim točkom dnevnog reda, a to je Europski fond za strateške investicije i izmjene E, proračuna. E, naša izvjestiteljica Ines Ajala Sender i Dominik Rike. Prvo ćemo riječ dati našim izvestiteljicama, a onda ćemo nastaviti. Dakle, prvo gospodine Rike, vi imate riječ. Euh, Hvala vam lijepo gospodine predsjedavatelju. Kao prvo bih htio čestiti e, su izvjestiteljici Ines dobro smo i puno zajedno radili. Prije svega želim se tako zahvaliti izvjestem u Sjeni zato što smo, kao što znate, imali dosta malo vremena za to da radimo na ovom važnom dosjeu, a proteklih 15 dana smo imali gotovo upotnosti praznike i toga je bilo dosta teško stupiti u kontakt sa svima. Unato čome smo imali plodonosnu eh, radnu skupinu sa izvjesem u Sjeni Zahvaljujem što su bili prisutni, što su bili aktivni, što su bili spremni na suradnju i što su ostali u kontaktu s nama unatoč tome što smo imali ove praznike za uskrs. To nije bilo tako zgodno. Sve u svemu mislim da smo postigli dosta širok konsenzus sa 15 kompromisnih amandmana koje općenito podržavaju e, velik broj članova. Predstavit ću naš izvješću dva dijela, ako mogu tako reći, kao što znate prema pravilu 54. Naš je odbor nadležan za članak 19. i članak 5. stavak 2a. Dakle, mi smo odgovorni za te članove, kao odbor za promet i turizam. I e, dobro je što imamo jednoglasnost vezanu uz te članke jer je članak 19. E, dobio od svih jednaku podršku da se izbriše. Tu se naš odbor široko slaže oko toga, a što se tiče stavka 5.2a i tu smo uspjeli postići konsenzus jer je naša ideja bila da uđemo u raspravu oko vrlo detaljnog članka, to je bilo malo drugačije od onoga što je predložio Junkerov plan, dakle da se s tim vrati na neki način u dvije godine unazad, e, sve ono što smo radili i da se uzmu kriteriji vezanih uz smjernice s jedne strane, a s druge strane vezane uz instrument za povezanje Europe iz glavnog razloga, ali iz nekih dodatnih razloga Pokušali smo tako pokriti to područje i s tim u vezi mislim da je isto tako mogu gotovo u potpunu jednoglasnost. Nasuprot tome nismo predlagali, to jest vi niste predlagali um, amandmane veznih uz članke 2 BCDE, to su članci koji su na dužnosti odbora ITRE i e, našli smo jedan džentlmenski sporazum između naših dva odbora tako što ćemo mi biti nadležni prije svega za taj naš dio 2a, a odbor ITRE za ove ostale dijelove teksta po 2 i zatim e, ćemo imati takvo rješenje što će nam dopustiti da podnostavim to izvješće e, i odbori za proračune i odbor za ekonomska pitanja su oni koji su stvarno nadležni za cijelo to izvješće, a mi radimo dakle sukladno pravilu 54. Što se tiče ostatka, imali smo dosta veliku raspravu i o članku broj 8, gdje se govori o tome odakle potječu sredstva. Kao što znate, svi se u našem više manje slažu s time da ne želimo da se fond iz instrumenta Povezne Europe iz obzira 2020. da se oni žrtvuju za to da se opremi fond ovog mehanizma i stoga smo se svi slagali kod toga da kažemo da bi se nedodijeljena sredstva prije svega trebale koristiti u okviru godišnje, godišnjeg proračunskog postupka i s tim se slažu i drugi odbori. Imali smo nekih poteškoća zato što su pučani predlagali da prije revizije višegodišnjeg financijskog okvira pokušavamo naći dodatna sredstva u drugim proračunskim stavkama ali Ines i ja nismo zadržali taj prijedlog zato što ono nije u skladu sa financijskom uredbom, dakle ne može se e, primijeniti zbog naših pravila. Ali po tome obogatili smo naš posao s time da ćemo dakle u okviru revizije višegodišnjeg financijskog okvira uspjeti naći ta, e, tu mogućnost da riješimo i pitanje drugih naslova proračuna kako to dakle i predviđa financijska uredba. No, svi su se slagali oko toga, dakle oko toga da moramo imati e, godišnju proračunsku e, proceduru za ovo, da moramo govoriti o ovim neduljenim sredstvima. To su sredstva koje se već sad mogu iskoristiti, koja je već operativna, koja se mogu koristiti sukladno drugim e, financijskim instrumentima i e, koji iznose e, dosta velik e, iznos tog fonda, čak 95%. Drugi dio naših rasprava je bilo vezano uz to za što će se dodijeliti točno sredstva, dakle odakle će se fond opremati i za što i tu smo vidjeli da svatko ima određene interese, što je zatim dovelo do toga da smo imali vrlo dugačku i detaljnu listu o određenoj vrsti prometa, o određenom okolišnom pitanju, o određenom e, horizontalnom pitanju, to je bilo vrlo složena lista. A mi kao izvjestitelji htjeli smo ostati općenitim terminima, dakle htjeli smo da se dodjeljuje sredstva i koriste sredstva u skladu sa prethodnim mehanizmima i u skladu sa stajalištem cijelog parlamenta, ali nismo mogli zadržati sve one amandmane gdje se doista detaljno ulazilo u tome e, kome će se točno dodjeljivati e, koja sredstva. Ne zato što nismo zabrinuti oko toga kao i drugi zastupnici koji su htjeli to naglasiti, već zato što se ispostavilo da je vrlo teško imati tako dugačak popis vrlo detaljan popis koji je na kraju krajeva išao u suprotnom smjeru od duha ovog dokumenta, od toga dakle da se vrlo brzo uspostavi taj instrument. I e, naravno, da sam u smo se složili da postoji potreba da se naglasi upravo ono što smo već prije odlučili, da govorimo o onim važnim temama i zbog toga smo se odlučili da će ovaj parlamentarni rad biti na neki način misao vodelja za e, to kako ćemo se podjeti sa ovoj dodjeli i korištenju sredstva. A znamo da je uvijek e, to složeno pitanje sa vijećem. E, to, taj pojam refloa je i dalje vrlo kompliciran u dogovoru sa vijećima, isto tako i za što će se točno dodjeliti sredstva. Ukratko, koji, koji je ishod našeg rada? Mm, tu ću zaključiti i zato ću prijeti rječine da uzreći obzir velik pritisak koji postoje, koji još uvijek postoji nad parlamentom, zato što stajalište komisije u ovom slučaju nije u skladu s našim. Mislim da je vrlo bitno da budemo što ujedinjeniji oko ovog izvješća, ne samo unutar našeg odbora, nego i na razini parlamenta. Zato što će rasprave koje će kasnije slijediti s komisijom i svijećem e, zasigurno biti dosta teške i što je jači naš prijedlog, to ćemo jače moći ga zatim zastupati. Eto, ovo je kraj mog kratkog izlaganja, gospodine predsjedavatelju. Danke sehr. Hvala lijepo, a sada riječ Ines Ajala. Hvala lijepo, predsjedavajući. i ja bih se željela zahvaliti kolegi Dominiku Rikeu na našoj dobre suradnji. Bila je to zapravo neka vrsta follow-up posla u onome što smo napravili u okviru rada na prethodno mišljenje. Isto tako se želim zahvaliti našim izvjestiteljima u i kolegama koji su predali prijedloge za amandmane. Isto tako se želim zahvaliti svima na spremnosti na sklapanje kompromisma. Smo e, vrlo zapravo u duhu nismo puno žrtvovali iz našeg teksta. Možda neke riječi smo izmijenili, ali duh je ostao isti i mislim da smo ostali kod toga da sačuvamo jedinstvo koje smo uduvijek, koje je uduvijek odlikovalo ovaj naš odbor i naše stajališta. I tu se opet pokazalo da smo u stanju našu politiku i našu orijentaciju održati potpuno usuglašeno i jednoglasno. A to je jako bitno i za brzu mobilizaciju svih snaga parlamenta da spriječimo da se Junkarov plan novog, e, nove investicijske politike financira time da se CEF smanji, dakle naš instrument za povezivanje Europe. A osim toga mi smo svjesni da se izvan naše kuće e, pogotovo lobira protiv nas jer se tamo govori da mi želimo blokirati Junkerov plan ili čak ukinuti, a to uopće nije u pitanju, to svi znamo. Nama je zaista stalo samo do toga da se ono što je već napravljeno i stvoreno provede, ali na jedan racionalni način da se ni u kom slučaju ne smanjuju neke bitne stvari, nego da se nađu sredstva u proračunu koja nisu iskorištena i koja su u nekoj vrsti stand-by modusa, dakle u nekoj vrsti dežurstva za eventualne troškove i da se ta sredstva koriste, a ne da se smanje sredstva projekata ili programa koji su prevažni. I mi smo doista objedinili sve svoje snage da se u tom smjeru naš posao i razvije i završi. Zbog toga hvala puno svima što smo ostali pri tome i što smo vrlo usuglašeno ostali pri ovom na čemu jesmo i nismo otvarali nova poglavlja proračuna i što smo isto tako krenuli i koristimo sve mogućnosti koje parlament ima na raspolaganju kako bi ovaj posao i dovršili. Pri čemu mi apsolutno ponavljam, ne bojkotiramo Junkerov plan, mi ga želimo provesti, mi želimo da se on provede, samo želimo da se nađu druga sredstva iz proračuna za njegovo financiranje. I posebno se zahvaljujem što smo isto tako uspjeli i zemljopisno gledano diversificirati projekte koji dolaze u pitanje. Na taj način ćemo osigurati da ne koriste samo jedna, dvije ili tri države Junkerov plan, nego da se kroz tu upravo zemljopisnu diversifikaciju stvar raspe na sve zemlje članice Europske unije koje bi od toga imale koristi. Dominik je već govorio i o još jednoj važnoj točci a to je da mi uopće nismo protiv toga, protiv povratnog toka novca u neke sektore koji su već poznati da dobivaju dosta subvencije, dosta bespovratnih e, sredstava, kao recimo sektori prometa na tračnicama, željezničkog prometa. Međutim, tu ako dođe do njih kroz neke projekte dodatni broj količina sredstava, imaju već subvencije, onaj višak se može vratiti natrag u proračun. I protiv toga apsolutno nismo, ali želimo da se pritom jako strogo pridržavamo svih odredaba koje nam nameću projekt, dakle planovi za instrument za povezivanje Europe i za stvaranje transevropske prometne mreže, TNTA. a Mislim, imamo i drugih elemenata koji daju važne doprinose našem prometu i razvoju prometnih mreža do kojih je nama jako stalo, ali tu moramo paziti, ponavljam. Na kraju, stalo nam je do toga da na, u pokušaju popisa projekta koje smo već odobrili i u nekim slučajevima predvidimo da projekti koji recimo sa su regionalne prirode nemaju nužno veze sa Junkerovim planom. Junkerov plan predviđa financiranje projekata koji su uglavnom vrlo rizični, a jako je dugoročno zapravo kod njih predviđena ova održivost. Drugim riječima, oni će se u jako, jako, jako dugim periodima početi isplaćivati. A u mojoj regiji imam različite projekte koji su, koji ovise o vrlo ciljanim subvencijama i koje se više uklapaju u logiku Instrumente za povezivanje Europe ili izgradnje TNT mreže, a manje za Junkerov, Junkerov popis projekata kao rizičnih projekata koje treba dugoročno razvijati i investirati u njih. Prema tome, što se moje regije tiče, ja zaista mislim da ti projekti ne spadaju na taj popis, nego da trebaju ići manje više u ovaj TNT i u CEF, instrument za povezivanje Europe i tu se financirati. Hvala lijepo, a sada Marko Stef ima riječ. Nakon toliko zahvala koje smo ovdje čuli, da se i ja pridružim i da se zahvalim e, našim izvjestiteljima na zbilja dobro određenom poslu. Tu i tamo bi mi možda i volili da su bile neke izjave e, malo jasnije i možda odlučnije, barem kad u pitanju su alternativni izvori financiranja. Međutim, s obzirom da će ovakvu formulaciju većina u parlamentu lakše prihvatiti, mi smo se onda s tim i suglasili i znamo da neće biti moguće od samog početka. I znamo da onda recimo nećemo koristiti e, novce iz pričuve za e, izvedbu proračuna Evropske unije, a meni je žao zapravo zato jer to mi bi mogli naći recimo mogli smo naći način da se još uvijek sačuva nacionalni ključ podjele sredstava proračunskih, ali da imamo više izvora financiranja. Ali kao što smo već mi se moramo uvijek ravnati prema većini, većini u odboru i kasnije općenito većini. I većina je sretna da sa ovim mišljenjem će moći, barem se ono najvažnije prenijeti. U tom smislu se želim onda i zahvaliti svima da smo uspjeli postići tu većinu i da možemo kroz sve proračunske linije onda da za to imamo većinu, provjeriti gdje imamo nekih sredstava koja nisu raspoređena i koja bi se mogla koristiti za financiranje jamstvenog fonda, a da se CEF ne dira. I, ali pritom moram još nešto napomenuti. Taj kompromis je malo i opasan, jer bi on mogao pasti na teret kohezije članica. Stoga bih volio da se u tekst unese da mi želimo tu provjeru da vidimo gdje još ima novaca koja lebde po proračunu, ali ne želimo da zbog toga nijedna zemlja članica pati, jer je recimo tu iz kohezijskih fondova onda manje dobila. Prema tome ja ću danas još to dopisati, da taj rizik moramo isključiti, to je jedno što nam je vrlo bitno. Drugo što bi isto tako voljeli još izmijeniti, a o tom smo malo prije već govorili, u kompromisu 8.2, točke 8.2, Riječ je da ne želimo samo tu mogućnost pokazati gdje još ima sredstava koja lebde po proračunu, nego želimo od komisije dobiti jedan obvezujuću suglasnost. Da oni shvate da sa ovim što smo mi izglasali ovom revizijom, dakle još jedan puta jednom provjerom dosadašnjeg njihovog financijskog plana, da oni uđu u obvezujući dogovor, potpišu nam da će to stvarno i provesti jer to bi onda bila i ona sigurnosna mreža za kohezijske zemlje i mislim da bi to onda naišlo naravno i na jednu većinsku potporu u našem domu, i prvo u našem odboru, a dalje u cijelom parlamentu. To su dvije važne stvari u vezi tog kompromisa. Nadalje, mi se slažemo i sa pitanjem te zemljopisne izbalansiranosti, te da kažemo raspršenosti zemljopisne, ali imamo problema sa time da li se tu ne ide na posebno preferiranje najslabije razvijenih regija. Dakle, dame i gospodo, one milijarde koje će se izvući iz e, fonda za CEF ne dolaze iz kohezijskih zemalja, nego upravo iz ostatka Europe. I njih ko će se koristiti za jamstvo za evropske investicije. Ali sada ako mi govorimo da te projekte želimo onda koncentrirati s druge strane u onim najslabijim, to jest kohezijskim zemljama, onda mislim mi znamo 11 milijardi u pitanju koje tamo onda znači 11 milijardi tako i tako će ostati tamo u sklopu tih projekata. A sad još i onih dodatnih 3 milijarde, dakle sve što se pokupilo u drugim zemljama da se onda praktički kod njih investira, to mislim da nije u redu i moram još jedan pozvati na fair postupanje. Mi smo pokazali jako puno dobre volje s naše strane, izašli smo u susret i mislim da sad moramo od drugih zastupnika očekivati da i one nama u, izađu u susret. Prema tome bojim se da ćemo o tome imati jedan dosta sporno, sporno i možda ne baš lagano glasovanje. A imamo još nešto, a to su uvjeti po kojima se dodjeljuju poticaji novci. Ako to ostane na tome kako se sada predviđa sa svim ovim kriterijima, koji su relativno socijalno obojeni. Ne znam sad, a ja zbilja ne znam šta kakve veze ima poticanje inovacija sa recimo poticanjem e, malih i srednjih poduzeća i tako dalje. Ako to tako ostane, onda na tom mjestu sa tim jako socijalnim e, naglascima, onda ćemo stvarno ugroziti Junkerov plan. Zato smo mi iz našeg kluba zastupnika Pučana mišljenja da je taj kompromis, ne znam točno koji broj, mislim pet, broj pet, gdje je to sve navedeno još jedan puta u detaljima. Da, točno, kompromis broj 5. Dakle, da kod tog kompromisa broj 5, gdje se točno nabraja da, i, da se oko toga još jedan puta danas popodne zasjednemo i još jedan puta to razmotrimo, jer to mislimo da doista može ugroziti Junkerov plan, prema tome mi to ne bismo mogli podržati. A nama je to jako važna stvar, koja ide u smjeru postizanja jednog sporazuma konačnog. Na kraju, dobro, ovo sve zvuči dosta dramatično kad ovako ja to govorim, ali na kraju krajeva riječ je o 20 kompromisa koji su ovdje postignuti i koji održavaju naša razmišljanja. I ja sam još dvije točke su još ostale sad otvorene, kod kojih smo mi rekli da bi volili da se nešto izmijeni u ovom tekstu eventualno kad bi se te dvije važne nama točke sredile bi se mi mogli lakše pristati na neke druge kompromise. A mislimo da je jako bitno da mi dođemo do jednog usuglašenog mišljenja našem odboru zbog daljnjih e, pregovora. Hvala, a sada Robert Zile ima riječ. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja bih e, se isto tako na početku htio zahvaliti kod oba izvjestitelja. Mislim da je bila dobar odabir tih naših izvjestitelja zato što su oni radili već prije na našem mišljenju općenito o CEF-u i o financiranju povezivanja Europe. A na početku ovog posla mi se činilo da je stanje prilično ozbiljno i zabrinjavajuće. Najveće brige su bile povezane sa izmjenom izvora financiranja koje mi želimo postići. Naravno, u tom kontekstu želim zahvaliti gospodinu Piperu na ovom što je upravo rekao i što je iznio o ovoj reviziji na sred, na pola mandata, kao i o posebnom korištenju dijela 1b kao mogućem izvoru financiranja. To bi moglo dovesti do različitih poteškoća sa kasnijim revizijama. Što se ostalih točaka tiče, mislim da smo postigli dobre kompromise u odboru, mi smo poduprli ove stvari koje se odnose na željeznicu i željezničke mreže i mi smo održali načelo geografske neutralnosti, zemljopisne neutralnosti. Gospodin Piper je isto tako ovdje dobro prezentirao koji su, što danas postoji, koji su zapravo problemi. Taj fond naime cilja i usmjerenje prema zemljama koje nisu izravno kohezijske zemlje, ali bi mogle dakle, definitivno izvući korist iz Europskog strateškog fonda. I te zemlje računaju čvrsto da će izvući koristi iz tog fonda. Međutim, to sad postane već jedna, to je zapravo jedan drugi par rukava, jedno drugo pitanje. Ajmo rađe pričekat pa ćemo vidjeti šta će biti. Jer što se tiče zemljopisne preraspodjele, ali ono što je još važnije je kako će sve to skupa se razvijati po sektorima. Jer mi ne bismo željeli da vidimo to prebacivanje recimo na cestogradnju primjerice. I onda, onda zatim u vezi sa različitih e, vezivanja za pojedinu e, trošenje za određenu svrhu. One zemlje koje su spremne investirati kroz razvojne agencije, naravno da se, e, da se zapravo oslanjaju na ta sredstva koja su vezana za posebnu namjenu i takve investicije, a nitko iz nekakvih evropskih institucija ili općenito evropskih financijera neće tako lako investirati u zemlje koje to nisu predvidjele u svom razvojnom programu. Nadalje želim zahvaliti našim izvjestiteljima iz Sjene jer što budemo otvoreniji jedni prema drugima, to ćemo bolje kompromise na kraju uspjeti pronaći. No konačni rezultat neće biti jednostavan kao što smo već i rekli. Hvala, Amerija Kilem, izvolite. Hvala lijepo, vrlo kratko ćemo govoriti. I mi bi željeli zahvaliti izvjestiteljima na ovom dobrom određenom poslu, pogotovo s obzirom na relativno teške uvjete pod kojima se radilo. Da kažemo da smo se našli između Čekića i Nakovnja u krajnjoj liniji se ovim radom. Ali da na kraju ipak iznesem neke naše zabrinutosti, ono što nas muči kod traženja novih e, izvora financiranja, a da znamo što ne želimo, ali da de facto nemamo točno otkriven izvor odakle bismo to još mogli namaknuti sredstva iz proračuna. U svakom slučaju cilj je da koristimo bolje sredstva koja su nam na raspolaganju da bi na kraju naprijedili kompletan sve evropski, panevropski e, transportni sustav i mrežu. Hvala sad karim Deli. Hvala. Zahvaljujem kolegama izvjestiteljima na njihovom radu. Junkerov plan bi trebao biti inteligentan plan ponovnog pokretanja gospodarstva. Kada govorimo o takvom planu, onda se tu radi o tome da treba voditi račun o budućnosti. Mislim da je danas e, budućnost pametnog sektora nešto što treba uzeti u obzir i klimatske promjene, okolišne promjene, zatim druge fenomene poput energetike i stoga bi si u tom nuklearnom planu trebali postaviti neka realna pitanja. Dakle, za čemu će realno služiti ta ulaganja kada se radi o transportu. Zahvaljujem izvjestiteljama na kompromisnim amandmanima. Mi možemo podržati kao ekologisti dosta njih, osim e, prije svega onoga što se tiče članka 5, gdje ste u taj amandman uključili i naše amandmane, ali u izradi samog kompletnog amandmana su elementi iz naših amandmana na neki način ispali. Evo bit ću malo jasnija. E, mi smo primjerice rekli da želimo minimalni iznos od 70% ulaganja da ide u sektor željeznica. Primjerice da treba 10% sredstva iskoristiti za to da se doista potakne mobilnost za korištenje bicikala, za hodanje i tako dalje. To se uopće ne nalazi u tom kompromisnom amandmanu, zatim smo se tako rekli da Junkerov plan mora staviti naglasak na renovaciju postojećih prometnih sustava, niti to se ne nalazi u kompromisnom amandmanu broj 5. Postoje neke stvari koje se tu nalaze, na primjer ta želja koju mi imamo kada se radi o tome da razvijemo e, projekte urbane mobilnosti na održivi inteligentan način, ali primjerice evo pitanja vezano uz buku u potpunosti su izostala iz tog teksta, a ja mislim da su to ključna pitanja u ovom današnjem vremenu, e, prije svega i kada se radi o ekstremnim troškovima. Jer ako nemamo dobar plan puta od samog početka, onda mislim da ne možemo na inteligentan način napredovati. Ako naš plan puta što se tiče njegovog smjera, njegovih ciljeva i onoga što se sve još usto treba odvijeti, jer naravno ako imamo ulaganja, svi znamo da imamo i druga pitanja, pitanja zapošljavanja, pitanja lokalnih okolišnih projekata i stoga mislim da treba malo bolje ciljati s ovim planom. Možda bismo to još mogli u toku promijeniti, ali to, to je ono što sam ja htjela reći iz, naših, eh, iz našeg stajališta. Hvala. Hvala, Roza D'Amato je sljedeći govornik. Hvala vam, predsjedavajući. Ja želim zahvaliti izvjestiteljima. Uglavnom smo zadovoljni tekstom. Pokazali smo dobru volju radi postizanja sporazuma. Htjeli smo naglasiti važnost prometa u Junkerovom planu i općenito u Europi. Htjela bih istaknuti međutim jednu točku a to je ostavljanje mogućnosti uključenja CF-a. Htjeli bismo da se, kao što je učinjeno uklanjanjem članka 19, da se pojasni zašto se uvodnim e, izjavama ne poziva na mogućnost korištenja ovog instrumenta. Dakle, ne mislim na to kao na prioritet, ali Htjela bih to naglasiti i zatražila bih da se ukloni i ovaj dio. Hvala vam. Danke sehr. Jetzt Christine Revaud. Hvala lijepa. Sada Christine Revoldalon. Merci, président. Uh, merci aux deux co-rapporteurs. Hvala vam gospodine predsjedavatelju, hvala uh, izvjestiteljima na velikom radu, uzevši u obzir broj amandmana koji su podneseni o ovom Junkarovom planu koji, kao što je to Ines malo prije rekla, e, po našem mišljenju, mišljenju svih zastupnika iz našeg kluba zastupnika, je nešto što ne na naše odobrenje. Ta potreba za ulaganjima i stoga mislim da zbog toga imamo ovako velik amandmana. upravo zbog toga što želimo da Junkarov plan bude što više prilagođen europskim građanima, da im ide u korist i zbog njih to i radimo i zbog toga bih se vrlo kratko htjela osvrnuti na ono što se nalazilo u svim amandmanima koje sam podnijela, a hvala vam još jednom što ste ih e, i ugradili u kompromis amandmane. Kao prvo, rekli smo da postoji potreba da se izvrši srednoročna revizija višegodišnjeg financijskog okvira kako bismo imali veću fleksibilnost vezano sa Junckerov plan i kako bismo na taj način dopustili svim državama članicama da e, e, troškove sufinanciranja projekata iz efsi da ti troškovi budu isključeni iz, e, iz, onog, iz izračuna unutar postupka prekomjernog deficita. Isto tako smo htjeli na taj način u potpunosti osvajati potencijal tog plana, a zatim već je rečeno da je važno gledati na taj plan e, kao na alat za postizanje veće solidarnosti na području Europske unije. To je nešto što nam je takako sada potrebno u ovo doba krize. I to doista želim naglasiti. Dakle, prilikom samog rada tog fonda bi se trebali više koncentrirati upravo na one zemlje koje su više pogođeni krizom. Hvala. Hvala. Sada predajem riječ komisiji. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Htio bih iznijeti nekoliko kratkih primjedbi. Kao prvo što se tiče proračuna. Pretpostavljam da ne moram ponavljati to da je komisija zabrinuta eh, radi ovog pristupa kojeg parlament slijedi. Nije da mi ne želimo instrument, ne volimo instrument za povezivanje Europe, mi ga jako volimo i eh, svačamo da naš prijedlog stvara poteškoće, ali uvjereni smo da kada ćemo pokušati naći alternative, da ćemo se uvjeriti da će biti to vrlo teško, pa čak i nemoguće naći alternative. Mi smo tražili da se ovo vodi pod eh, pod naslovom 1a višegodišnjeg financijskog okvira kada poslujemo pod tim podnaslovom da imamo izbora između toga da E, napravimo male rezove velikim projektima ili velike rezove u malim projektima, pa smo mi se odlučili za to da imamo onu opciju da radimo male rezove u velikim projektima. Što se tiče fleksibilnosti, doista želim naglasiti da je teško stvoriti e, preko 300 milijardi eura ulaganja sa samo e, sto i nešto milijardi e, javnog novca ako nemamo maksimalnu fleksibilnost. Dakle, sva ta ideja da imamo geografsku dodjelu tih sredstava u praksi bi dovela do velikih poteškoća. Kada se radi o tome da e, postignemo taj cilj od 315 milijardi eura, morate razumjeti da postoji temeljna razloga između instrumenta za povezanje Europe i ovog fonda za ulaganja. U CEF-u mi unutar Europske unije trošimo naš novac i tada Europska unija kao takva može odlučiti i to uz mnogo detalja kako to mislimo napraviti. A unutar fonda EFSI ne želimo maksimizirati javne rashode, već želimo privući što više privatnog novca sa što manje javnog novca i što više tu unesemo uvjeta, to će biti teže privući privatna ulaganja. I stoga su se ove ideje e, s kojima se traži da imamo e, određeno dodjeljivanje sredstava ili geografsko dodjeljivanje sredstava, e, to bi se moglo ispostaviti problematično. Što se tiče pitanja kohezije, i mi smo vrlo brzo zaključili da ako stvorimo geografske omotnice, da ćemo možda zapravo tako raditi protivno interesima kohezijskih država. Filozofija tog fonda je takva da želimo privući privatne ulagače oko projekata koje se biraju na njihovu vlastitu zaslugu. Ako stvorimo geografsko dodeljivanje tih sestava, onda se uvodi u pitanje e, racionalnost tih e, projekata, dakle da su oni izabrani na vlastitu zaslugu i stoga dovodimo sumnju u među privatnim ulagačima kada se radi o tom e, razlogu da se određena jamstva vezi uz određeni projekt. Mi želimo da svi projekti budu ravnopravni, Zbog toga smo povećali tehničku podršku kako bi svako, bez obzira o tome u kojoj državi se nalazi može podnijeti projekte visoke kvalitete bez ikakve unaprijed um, određene dodjele projekata. Uzavši to obzir komisija je isto tako se pobinila da se zaštite kohezijske države. U ovom načinu na kojem smo izradili naš plan mi nismo E, predložili e, nikakve rezove niti u socijalnom fondovima, niti u kohezijskim fondovima. Što se tiče instrumenta za povezivanje Europe, pokušali smo tu zaštititi kohezijske države i u potpunosti e, nam je jasno da ako će se morati poduzeti dodatni napori u okviru revizije višegodnog financijskog pita, da će se morati posebno pažno obratiti upravo kohezijskim državama. Evo mislim da ću se ovdje dostaviti gospodine predsjedavatelju. Hvala lijepa. Ines Alessandar ima riječ. Agradezco los comentarios de... Hvala vam, predsjedavajući. Zahvaljujem kolegama na komentarima. Iako možda nisam uvijek dokučila u čemu je problem. Zastupnik Piper je govorio o e, dvije stvari koje nisam do kraja razumjela. Spominjao je kohezijske zemlje. bih rekla da je kompromis e, bio usmjeren ka tome da osiguramo zemljopisnu zastupljenost. I sada kolega govori da se Junkerov e, Junkerov plan nije na to fokusirao. Pa da, zato što e, govorimo o, govorili smo upravo o pristupu e, ulaganjima iz svih ovih zemalja, pa mi nije jasno gdje je zapravo problem. Pokušavamo se upravo osigurati da se e, postojeći propisi primjenjuju. Ne želimo da to utječe na kohezijske fondove. Zato što je riječ o milijardama eura, te se moramo osigurati da se, i da se pokrenu i jamstvo i fond. Jasno je da je to ono što želi komisija, ali moramo koristiti proračun na učinkovitiji način nego što je to do sad bio slučaj kako bi se sredstva pravilno usmjerila. Ukoliko to nije slučaj, mi moramo moći doći do tih sredstava te ih iznova raspodijeliti. Evropski proračun se mora koristiti za evropske projekte, u ovom slučaju za one iz plana Juncker. Netko je rekao da se u točki 5 previše bavimo socijalnim pitanjima. Koliko ovo ponovno analiziram, vidim da je tu samo jedna referenca koja se na to odnosi, a to je stvaranje radnih mjesta. I to nije problem samo u zemljama Južne Europe, već gospodin Piper jako dobro zna da se mora poboljšati kvaliteta dostupnih poslova. Tu je ulaganje u tržišno natjecanje, gospodarske implikacije, te svakako nastojanje da budemo usklađeni sa programom Obzor 2020. Kada je riječ o inovacijama, tržišnom natjecanju, inovacijama, s tim povezanim pitanjima, te mi zapravo nije jasno otkud proističe ova Zabrinutost, evo kolege pa više nema, pa mu to ne mogu sada objasniti. Gospodin Zile je spominjao pridržavanje ciljeva koje smo se zadali na početku, te kako nastaviti sa izgradnjom prometnih mreža i slično. Ovo je na koncu prijedlog komisije, nije popis želja koje smo mogli izraditi, ja i kolega Rike i ovaj plan je usklađen sa našim ciljevima iz programa TNT i CF. Dakle, on možda ne sadržava baš sve mogućnosti, ali drži se određenih propisa i načela koji, koji su sadržani u ovim programima. Te vas želim uvjeriti da su prioriteti zastupljeni. Tu su dakle projekti koji se tiču željeznice, mobilnosti, održivi projekti, zeleni projekti. To su temeljni aspekti ovog plana i mislim da nije potrebno to ponavljati. Jer već smo rekli, to su načela pod naslovima TNT i CF, to su glavna načela, tu je dakle 60% izdvajanja za željeznice, pa to je legitimno i hvale vrijedno zato što omogućava fleksibilnost koja fleksibilnost koja se traži se tiče tržišta, uvjeravanja privatnih ulagača da su ovi projekti gospodarski i financijski održivi. Dakle, to su profitabilna ulaganja, to nije neka vrsta milosrđa. Dakle, ovaj plan nadilazi eventualne poticaje koje trenutno postoje. Dakle, upravo nam ovi propisi koje sam spominjala i načela omogućavaju da dajemo dovoljnu fleksibilnost, ali istovremeno zadajemo valjna načela koji se valja pridržavati. Što se tiče kolegice Kilonen i komentara o postojećim fondovima, opet, ono što pokušavam učiniti je učinkovitije raspolagati novcem, dakle ne tražimo više. Velimo, gledajte, europski proračun kojim se do, koji se do sad e, trošio na način da su se sredstva vraćala zemljama članicama, a govorimo da je to europski proračun, dakle ne nacionalni proračun i ono što želimo učiniti jest da se raspoloživa sredstva koriste u skladu sa Junkerovim planom da se stvore nova radna mjesta i da se postigne rast. želimo da se to postigne na učinkovitiji način, učinkovitiji način korištenja sredstva, sredstava nego što je to bio dosta slučaj. Općenito, eh, nakon što sam saslušala svoje primjedbe, želim reći kolegama da ono što trebamo učiniti je skoncentrirati se na prijedlog parlamenta u suradnju sa odborima ITRE i EKON. Kompromisi koji smo vam predložili su oni na kojima smo radili s kolegama i oni najbolje odražavaju ovu podjelu rada između ovih naših odbora i htjeli bismo da prevlada stav većine. Dakle, čujemo da nam se imputira da bojkotiramo Junckerov plan, ali to nije slučaj. Imamo građane koji nas kritiziraju, dakle moramo postići dovoljno jaku većinu kako bismo poslali dovoljno jak signal da želimo postati učinkoviti u trošenju sredstava, ulaganju infrastrukture i prometi, da se to koristi u skladu sa vrijednostima i načelima za koje smo rekli da ćemo, da ćemo se pridržavati. Dakle, imamo održive projekte, projekte za koje, od kojih smo svjesni, a koji do sad nisu dobili dovoljna sredstva, tu možemo iskoristiti pomoć privatnih ulagača. Hvala vam. Hvala lijepa. A sada ponovno Dominik Rike. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. S velikom pažnjom sam e, saslušao kolega koji su sada za riječi, pa svakako bih htio reći jest da se kod ove urede radi o tome da ponovno vršimo preinaku drugih uredbi. Dakle, radi se tu o e, ponovnom e, preinačenju instrumenta za povezanje Europe, ne radi se o preinaki višegodišnjeg financijskog okvira, niti o preinaku financijske uredbe, a neka javna riječ su me ostavila dosta zabrzeknuta zbog toga Europski parlament mora usuglasiti stajališta tih četiri glavnih odbora, prije svega se to radi o odboru budžet i odboru ekon. Naravno da je svatko htio izraziti svoje osobne zabrinutosti i ja to i dobro svačam i ja sam isto tako postupio, ali trebamo ostati u onim okvirima koje nam zadaje finanska uredba. E, kad kad mi se čini da malo skrećemo s puta. Što se tiče za riječ, mislim ja sam zabilježila ono što su kolege rekli, naravno mene za riječi Markusa Pipera me je malo stavilo zbunjenim jer mislim on kaže jednu stvar i onda zatim u idućoj rečenici kaže suprotno. To me malo zabrinuto, mislim na primjer rekao je da E, moramo imati mogućnost da napredujemo vezno uz e, mogućnosti da sredstva koriste, ali zatim traže da zaštitimo kohezijske države. Mislim, one to već i jesu, mogu ga umiriti. A zatim kasnije kaže da amandmani koji su za njega pomatični su upravo oni koji štite kohezijske države. Dakle, moram reći da nisam dobro shvatio, a ovdje ga citiram, mislim, tu ga čak ni ne tumačim. Ono što je jasno, ono što možemo imati kao glavnu misao vodilju, e, ono što je zapravo glavna zabrinutost je ta da u okviru proračunskog postupka imamo e, doljena sredstva za kohezijske države koje su za to predviđena. Dakle, ta rasprava se naravno e, postavlja u okviru odbora Bađe odbora Ekon, ali i u okviru našeg odbora kohezijske države su svakako najosjetljivije države, a postoje osjetljive države koje nisu kohezijske države, ali njih treba zaštititi, dakle moramo imati jedan kriterij s kojim ćemo zaštititi kohezijske države, a s kojim ćemo isto tako i zaštititi one koji nisu kohezijske države, koji su najosjetljivije, ali to uopće nije upitno. U e, samom duhu našeg dokumenta i u samom duhu naše uredbe se kaže da se ta dodijeljena sredstva čak i kada se napravi revizija MFF-a neće biti dovedena u pitanje i svakako nismo htjeli da se dovede u pitanje niti e, pričuva za pričuva vezano uz preraspodjelu. Treba jasno reći da što se tiče sredstava konsolidana za koheziju da neće doći do nekih promjena. To je jednostavno konstatacija, to nije samo mišljenje izvjestitelja, to je sama konstatacija koja proizlazi iz trenutnog stanja stvari. Dakle, ovi strahovi koji su izraženi s tim u vezi su s jedne strane pokriveni radom kojeg smo svi zajedno objavili, ali isto tako su neotemeljeni. Unutar samog načina rada našeg zakonodavnog postupka nema nikakvih dakle zabrinutosti s tim u vezi. A Kari mi želim reći da svačam ono što mi kaže što se tiče svih ovih tema koji su navedeni unutar instrumenta za Europe, ali mi ne ulazimo u taj instrument. Mi samo kažemo da je to orijentacijski alat vezan uz političke odluke koje moramo podržati. Mislim, nakon toga onda možemo imati i istrpan popis, ali naš izvješće nema dovoljno mjesta za to. Mislim, mi ne možemo E, točku po točku, e, bicikličku stazu po bicikličku stazu, vrste buke po vrsti buke prijeći po tim pitanjima. To nije smisao ovog izvješća. Mi tu jednostavno kažemo da se referiramo na e, smjernice koje smo usvojili, na odluke koje smo donijeli i na instrumente provizije Europe. Mislim, ja svačam strahove koje ste izrazili. Postoji isto tako i pitanje brzine, učinkovitosti, jednostavnosti i činjenica da je taj fond jamstveni fond ovo što ste govorili vezno za, na primjer, um, proračunske dokumente za kohezijske države, druge tekstove koji se tiču instrumenta za povedenje Europe, mislim ti tekstovi su jasno tu već izraženi. Mislim da bi trebali imati veće povjerenje u naše dokumente koje smo prethodno usvojili. Mi se referiramo na postojeće zakonodavstvo, mislim da je to dovoljno niti komisija niti vijeće neće ići protiv tih, su, tih e, dokumenata. Što se tiče primjedbe koja nam je pristigla iz e, FTDD-a, na kraju članka 8 smo, smo zadržali ipak e, ovaj pojam. Pa da, jer ne može revizija višegodišnjeg financijskog okvira u potpunosti destabilizirati uh, jamstveni fond. Ugovori jasno predviđaju da kada se predlaže neki novi financijski instrument, a e, ovaj e, fond je jedan od takvih instrumenata, Rečeno je da parlament ne raspravlja o 50% oslobođenju tih sredstava, a kada je komisija e, čak 17% na primjer iskoristili svojih financijskih instrumenta. U svakom slučaju moramo imati jamstva ako nemamo referencu na fondove, ako nemamo dostatna jamstva, onda nećemo moći osloboditi sa sredstva. Mora nešto ostati na kraju. E, ne znam da me dobro slačite, ali na kraju moramo ipak imati tu mogućnost. Nadam se da će ovaj rad koji smo zajedno zadali se osvrnuti na najveći broj zabrinutosti, prije svega što se tiče pitanje brzine učinkovitosti, ali i ravnopravnosti, jer bi države koje su u najložem podlučaju trebali dobiti najveću podršku, bilo da se radi u državama ili ne. Želim zahvaliti komisiji na E, svom izlaganju, zato što je gospodin rekao jednu vrlo važnu stvar. Rekli ste da se trebamo podsjetiti da instrument za povezivanje Europe i EFSI, da su to dva poslovna naša instrumenta. Drago mi je što ste to rekli, jer zbog toga mi upravo odbijamo da se jedan instrument crpi iz drugoga. Naravno da jamstvo nije subvencija, to ste dobro rekli, ali isto tako ne možemo e, jamstva pripisati iz tih subvencija. Nemamo iste ciljeve, nemamo iste vrste ulaganja. I također ste kao dugo potekli da iz razloga koji ste i sami naveli se neće dirati u e, omotnice vezinskog iz države. Naravno to nećemo učiniti jer to ni ne možemo učiniti kao što isto nećemo niti se osvrnuti na omotnice koje su dijeljene državama u okviru zajedničke poljoprivredne politike. To nije uopće u skladu sa financijskom uredbom, a isto tako niti nam vijeće neće biti za to. Vidim da je komisija trenutno i dalje pri svom stavu a i parlament također i toga mislim da ćemo voditi još vrlo zanimljive rasprave. Pogotovo ako će, to se nadam, parlament usvojiti vrlo jasan stav vezano uz to kako će se ovaj fond opremiti. Hvala. Ja, vielen Dank, insbesondere an Posebno našim izvjestiteljima. Glasovanje je sutra u odboru TRAN, a u drugom tjednu lipnja e, bit će glasovanje u plenumu. I time bismo prešli na sljedeću točku dnevnog reda, a to je postupak i način, općenito procedure sve, kod različitih novih i kod novih članova i kod imen, nominacije novih članova. Ja sam tu bio izvjestitelj i već sam, sutra će biti glasovanje o tome, već sam vam o tome napisao jedno pismo. Ukupno smo imali 19 zahtjeva za amandmanima, imali smo ukupno dva zahtjeva za kompromisima i ja sam vam ovdje de facto dao jedan sažetak u kojima se iznesen jedan de facto kratka verzija svega onog što su htjeli za izmijeniti u dva ključna poglavlja. Wim da Kamp je htio je izrazio nezadovoljnost našeg odbora sa postupkom kako je izgledala nominacija i poslije javno saslušanje predloženo kandidatkinje za e, mjesto povjerenice za promet. I mi tu je, će kolega zapravo je napisao cijeli zahtjev za amandmanom u vezi tog saslušanja i nominacije Violete Boz. A sada ću riječ vrlo rado dati izvjestiteljima u sjeni. Wim van de Kamp je ovdje. Izvolite. Ja, vielen Dank, Herr Hvala lijepo, predsjedavajući. Prvo bih htio ispričati naše koordinatora, jer on još na putu nije stigao u Briselu. A ukupno bih rekao u ime naš kluba zastupnika Pučana da mi nemamo nikakvih problema s ovim kompromisnom rješenjem kao ni sa popisom za glasovanje. Kod nas nema nikakvih problema. Dakle, vidimo da je sad bitno biti kratak, a sada kolega Ismail Ertum. Hvala lijepo i s naše strane socijaldemokrata. Možemo reći da se sve u svemu zapravo slažemo sa ovim što je ovdje napisano glede postupaka kod javnih saslušanja kandidata za članove komisije. Ali reći ću ono što je kod nas naj, što mi mislimo da je najvažnije što je zapravo sažetak svih dogovora. A to je da mi doista trebamo zauzeti za to da se kod sljedećih europskih izbora e, iz zemalja članica predlože uvijek po dvoje kandidata i to jedan muški i jedan ženski član kandidat za mjesto povjerenika, da komisija dobi vrlo jasan rok jer od strane Europskog parlamenta do kada će im podnijeti svoj popis kandidata, što mislim da će meni, jer je meni, a i mnogim drugima postalo kristalo jasno nakon zadnjih saslušanja, da onih tri minute koje nam daju potom na javnom saslušanju, da mi u ime kluba zastupnika postavimo pitanje kandidatu za povjerenika, Dakle, da to drugčije zapravo formuliramo, tih te tri minute se moglo učinkovitije bolje iskoristiti kada bi imali nekakav ubrzani postupak ili nešto tome slično. Da onda nakon recimo odgovora tog kandidata za mjesto povjerenika europskog, odmah možemo još postaviti sljedeće pitanje, jer inače će kandidat, što već svi znamo iz dovoljno iskustva, naći onu točku koja mu najviše odgovara, ako daje skupni odgovor, pa će onda zapravo na taj način skrenuti pažnju na ono što njemu odgovara. Stoga bi se zauzeli da se nakon one tri minute u kojima, koje imamo na raspolaganju, unutar toga mi možemo ciljano odmah postaviti sljedeće pitanje prije nego što dođu idući kolege i da ne damo njemu mogućnost da se skupno izjašnjava. To bi bila ove najvažnije stvari, u je proceduri po nama. A osim toga kako dobro vidim što je naš izvjestitelj napisao, Vidim da tu imamo predlog da se izmijeni e, vrijeme govora, odnosno kako je raspoređeno kome vrijeme govora, odnosno vrijeme postavljanja pitanja, a mi se s tim nužno ne slažemo jer mi zapravo bi volili da se zadrži ovo što je. Hvala, sad je sljedeća na redu. Hvala vam, hvala vam na ovom dokumentu. Načelu se e, slažemo sa e, potrebom da se raspravlja o ovom pitanju. Kada je riječ o e, kompromisima, i upravo je sada e, se toga dotaknuo naš e, dragi kolega Išmal kada je riječ o zastupljenosti spolova. U jednom idealnom, krasnom svijetu bilo bi lijepo imati ovu ravnotežu između spolova, naravno ukoliko je kandidat na razini zadatka. Ali smatram da je ova rečenica važna, Međutim, bilo bi dobro da ne ulazimo u neke specifičnosti, jer ukoliko zemlje članice predlažu kandidate, a to može biti bilo tko, nije nam nama da namećemo e, razgovor, potrebu za ovom raspravom, tome je li osoba na razini zadatka ili ne, mislim da bismo o tome trebali voditi računa. Potrebno je dobiti dobre kandidate i također u dobrim rokovima. U našem slučaju u kojem raspravljamo Violeta buc je predložena u izuzetno kratkom e, roku. I teško je očekivati da ukoliko kandidat e, ima raspravu više odbora da se on stiže E, pripremiti u tako kratkim, kratkim rokovima. Međutim, načelno je pitanje dobro, a tu je jedno primjedba koja se tiče engleske verzije. Mislim da bi se tu trebale izmijeniti mm, e, iz riječi. Ali u svakom slučaju podržavamo vaš dokument. Predsjedavajući, hvala vam. A sada Pavel Telička. Yes, uh, thank you, Chairman. Uh, hvala vam, predsjedavajući. I ja ću također biti kratak. Ovaj nacrt dokumenta je dobar, također je bila dobra naša suradnja na njegovoj izrade. Mislim da je on on kompromis koji smo željeli, ali htjeli bismo da kandidati e, tijekom saslušanja predstave politički program. U zadnjem slučaju tek nekoliko povjerenika je iznijelo koje su e, glavne točke njihovog programa i to je nešto to je definitivno nedostajalo nekima, te mi je drago da se ovo nalazi u tekstu. Kada je riječ o ravnopravnosti spolova, htio bih e, amandman koji će naglasiti potrebu te ravnoteže da želimo najmanje dva kandidata iz svake zemlje članica jer ono što je najvažnije jest kvaliteta kandidata nego činjenica da je zemlja članica predstavila dva muškarca ili dvije žene. Mislim da je to važno i da je važno da predsjednik komisije ima pravo izbora. Znamo da ako je kandidat samo jedan, da za, za predsjednika komisije je izuzetno teško odbiti takvog kandidata. To je političko pitanje, ali u svakom slučaju to bi bilo poboljšanje koje bismo prihvatili a vezano za ravnopravnost spolova. Međutim, imam teškoće sa nekim od amandmana i to, bi, bih vam sada htio predstaviti. To je amandman kolegice Van den Kamp, radi se o Dontovom sistemu, primjeni Dontovog sistema, govorimo o političkom tijelu, govorimo o vlasti, o vladi Evropske unijem, ne bi bilo dobro striktno primjenjivati Dontovu metodu u ovom slučaju. Ovo je prevažno e, pitanje da bi se primijenila ta metoda na ovaj način. Drugo pitanje je na pitanje ping-ponga, način na koji se održava održava saslušanje, mogli bismo možda uvesti spontano javljanje za riječ ili nešto slično. Konačno tu su dva, tri amandmana koje nećemo podržati. Pomenut ću vam jedan koji je možda kontroverzan, ali vidio sam neke povjerenike koji nisu komunicirali sa parlamentom na drugim jezicima osim na svom materinjem jeziku. Po meni je to e, znak da neki od njih nisu dovoljno, da se ne osjećaju dovoljno ugodno koliko trebaju komunicirati na nekom drugom jeziku. I dakle odbijaju raspravu na nekom drugom jeziku. Ne bismo smjeli podcijeniti nešto što je jako prirodno. Znam da će njemački, engleski, francuski kandidati uvijek moći odgovarati na svom maternjem jeziku, ali ja bih htio vidjeti budućeg češkog kandidata koji je može razgovarati, odnosno odgovarati na pitanja i na nekom drugom jeziku osim na češkom. Mislim da je ovdje potrebno dodatno objašnjenje, endo ostalo, ostalo amandmane neću komentirati. Mislim da ovaj dokument može dobiti potporu tijekom glasovanja, da smo unaprijedili dokument. Kilunin. Hvala, sada riječ ima Marija Kilunin. Ja, hyvät kollegat, tämä erittäin hyvä, hyvä raportti. Hvala vam. Hvala kolegi, ovo je jako dobro izvješće i želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Ono što je važno za budućnost je da pokušamo postići ravnotežu spolova u sastavu komisije. Moramo također naglasiti kvalitetu kandidata, ali i ravnotežu spolova, to više nego što je to danas slučaj. Hvala svima na obavljenom poslu. Danke sehr, Ines Hvala, Ines Ajala sad ima opet riječ. Eh, Hvala vam, predsjedavajući. E, hvala vam što nam dajete mogućnost da izrazimo što mislimo da bi moglo biti poboljšanje važećih propisa s obzirom na naša posljednja iskustva sa saslušanjima povjerenika. Ja bih također htjela e, da se unaprijed, e, unaprijed doznaju interesi povjerenika kako bismo izbjegli neke sive zone vezano uz njihove njihovo obnašanje dužnosti ili vezano uz njihova vlasništvo nad dionicama. A to kako bismo izbjegli mogući sukob interesa. Također slaže se s kolegom koji je istaknuo pitanje jezika. Vidimo da se od službenika traži da poznaju strane jezike, da je to minimum e, zahtjeva i da bi to, trebalo, da bi to pravilo trebalo vrijediti i za kandidate za povjerenika. To se naročito odnosi evo, na e, nove, nove generacije. A kada je riječ o ravnopravnosti spolova, iako je ovdje malo čas rečeno da nije toliko važno E, postići unutar e, komisije. Mislim da se tu evo opet ponavlja ono što često čujemo, pa važno je da su kandidati kvalitetni. Ja želim reći da e, to nije preduvjet kojim raspolažu samo muškarci. Ono što se tiče kandidata vezanih uz revizorski sud želimo da svaka zemlja članica predloži muškarca i ženu za tu funkciju. Mi smo kao žene uspjele ući u to tijelo jedino zahvaljujući posebnim kvotama i zato bismo htjeli da se u prijedlogu nađe da stoji crno na bijelo da zemlje članice moraju predložiti muškarca i ženu. jer vidimo da zemlje članice često preferiraju predlagati muškarce. Zato mislim da bi to bilo dobro istaknuti. Sigurna sam da zemlje članice imaju dobre kandidatkinje za određena mjesta. Potom bilo bi dobro imati i pisani upitnik. Tako bi odbori poput našeg, koji su dosta tehnički, da bi bilo dobro da se dobiju pisani odgovori kandidata na pitanja. Taj nam, tako bismo znali da nisu službe koje on ima na raspolaganju, one koje odrađuju taj dio posla, mi mu zasigurno pomažu pripremi za saslušanja, ali kandidat, odnosno kandidatkinja treba potpisati ovaj upitnik kako bi on stajao osobno iza tih odgovora. I Hvala vam. E, ja pozdravljam ovo izvješće, smatram da je ono jako dobro, došli smo do kompromisnih amandmana. Saslušanja su kritizirana na od strane više strana, ali mislim da je to dobra stvar, to trebamo jako ozbiljno shvatiti. U nekim drugim odborima smo imali e, slučajeve u kojima su se kandidati za povjerenike ponovno pozvali na saslušanje. Mislim da je to dobro, jer u slučaju da odbor nije zadovoljan, da ih se može ponovno pozvati na dodatno ispitivanje. Mislim da je to nešto što valja istaknuti. Kada je riječ o ravnopravnosti spolova i ravnoteži, slažem se sa Ines. Svi dokazi upućuju na to da postoje kvalificirane žene. Međutim, ukoliko zemlje članice nisu primorane kandidiratih, ona to neće učiniti, a kandidata ima. Zato mislim da je dobro da se pozabavimo ovim pitanjem i da se on s njegova provedba e, nadzire. Ja sam na komentarom kolegice Jackie Foster, zato što ima veliko iskustvo s ovim pitanjima u Ujedinjenom kraljevstvu. A stajalište njezine stanke, stranka je upravo razlog zbog kojeg imamo najviše žena u stranci laburista nego što je to slučaj u drugim strankama. I Evropski sud dozvoljava takvo postupanje, dozvoljava u pozitivnu diskriminaciju. Međutim, moramo e, razlučiti pozitivno djelovanje, što nam omogućava ravnotežu spolova i pozitivnu e, diskriminaciju koja nije dozvoljena. Mislim da bismo se trebali, da bismo trebali razlikovati ova dva pitanja. Hvala lijepa. Prvo se želim zahvaliti na svim komentarima i načelnom podršci a možda samo još nekoliko mm, naputaka u vezi ove ravnopravnosti i zastupljenosti spolova. Mislim da je do sada već bio u jednom prijedlogu da moraju biti tri prije kandidata predložena, od kojih barem jedna žena a, za povjerenička mjesta. Ali sad bez obzira što je unutra bilo, to je jako važno. Jer Juncker je, je već unaprijed rekao da želi imati najmanje isto toliko žena u Europskoj vladi, odnosno u komisiji koliko je imao Barroso. Prema tome, sad nije bitno na kraju balade jel muškarac ili žena, ali kao što smo rekli, najjednostavnije bi bilo da u toj situaciji svaka zemlja predloži dva, najmanje dva kandidata, od kojih je jedan muško, jedna žensko. I to je stvarno onda najjednostavnije. A što se sve tiče onog catch ja slobodnog javljanja za riječ, i mislili smo kako bi to najbolje strukturirali taj postupak i sad smo mi o tom razmišljali, onda je došlo sa sastanka e, konferencije predsjednika zapravo naputa kako da mi to trebamo onda odraditi. A ja mislim da je to nepotrebno, jer ne trebaju oni razmišljati o tome kako ćemo mi to u odboru dogovoriti da ćemo tu to saslušanje strukturirati i provesti. Prema tome mislim da nam moraju ostaviti tu fleksibilnost da na kraju sami odlučimo kako ćemo. I e sad na kraju ovo sa ovim upitnikom, pismenim upitnikom, sad mi sa Jala ne sluša, ali moram reći da su napred dobili i sve su mogli lijepo napisati, no, međuvremeno se naučilo to i na pamet. I tako se to već pet godina događalo, uvijek se to tako ponavljalo. A ja nisam prijatelj pismenih obrazaca i tih formulara, jer to košta vremena novaca, a na kraju balade ja ne znam nijedno jedino pitanje koje se na tom pismenom obrazcu odgovorilo da se na to referiralo. Jer svako je već to imao na pamet znao i uopće nije bilo bitno. I svako je znao da će biti zapravo najvažniji kakav dojam ostavi što je rekao konkretno na samom saslušanju. A ako ga onda nisu za to pitali, a nisu ga pitali za te stvari iz formulara, onda to nije više se ni, spominjao. Uglavnom, to, to mislim da uopće nije bitno. A sad vam hvala na ovoj raspravi. Mi znamo da će e, se u srpnju raspravljati i odlučivati o ovom pitanju na plenarnom sazivu, a prije toga ćemo imati, Avko će biti u šestom mjesecu, će o tom odlučivati. sada, hvala vam, s time smo to gotovi. A sada prelazimo na točku šest našeg dnevnog reda, u kojoj govorimo o integriranim, dakle multimodalnim integriranim sustavima izdavanja putnih i zrakoplavnih karata. Kolega Koh je izvjestitelj koji ima riječ. Drage kolegice i kolege, hvala na riječi, a cilj mog cijelog izvješća je zapravo da prikažemo multimodalni cijeli sustav dakle tih i da se potiče multimodalni integrirani sustav izdavanja putnih i zrakoplovnih karata u čitavoj Europi da se na taj način stvori jedan zapravo drživ i vrlo učinkovit sustav od vrata do vrata izdavanja tih karata i poveća mobilnost u Europi. Mislimo da će te usluge igrati veliku ulogu kako bi se postojeći e, problemi europske prometne mreže polako rješavali, jer oni mogu s jedne strane povećati održivost i e, u našem prometu, zatim spriječiti čepove i zastoje u prometu, zatim mogu socijalnu mobilnost i turizam poticati i na kraju mogu su tako dovesti do stvaranja radnih mjesta. A pod E u krajnjoj liniji mogu pojačati inovativnost Europe globalnom konkurenciji i na taj način našu čitav kontinent učiniti jednostavno privlačnijom za sve. Prema tome takvu jednu situaciju kojoj možemo samo dobiti ne smijemo tu šansu propustiti. Zato moramo sada Europskoj komisiji dati impulse da sve svoje strategije koje je naznačila doista i provede. Iako je bilo puno inicijativa za stvaranje upravo tih različitih e, usluga za multimodalno integrirano sustave izdavanja karata. One do sad nisu bili povezani u cijeloj Europi, nego najčešće samo na lokalne ili eventualno regionalne sredine um, ograničene ili čak samo na određene vrste prometa. Prema tome imamo isključivo to bilo iz komercijalnih interesa napravljeno, što nije loše, ali nije dovoljno. Zbog toga je u prvi važan korak za jedan pošten i ravnoparan pristup e, tome da svi zapravo e, pružatelji usluga imaju iste mogućnosti izdavati, da se povežu u tu jednu mrežu, da daju u jednom real time, u pravom vremenu, svim putnicima prave informacije i da im zato mogu dati te integrirane multimodalne karte. A mislimo da će na taj način putnici moći i svi potrošači naći najjeftinije, najbrže i najpovoljnije mogućnosti za putovanje i za vanjane karata. I tu očekujem upravo da će komisija napraviti svoj lavovski dio posla i zapravo modalitete toga uspostavljanja takve mreže tog povezivanja odraditi. I mislim što se tiče standarda, mislim da Europska komisija ne treba ograničiti ono što se odnosi na tehnološki napred. Oni trebaju politički okvir dati, ali nam ne smiju naravno diktirati tehnološke standarde, jer to bi ih samo kočilo. Potom moraju se pobrinuti da cijene ne e, budu uzjednačene i da imaju svi iste šanse, da svi akteri koji u tome sudjeluju imaju otvorene ruke. Mi smo zapravo predložili jednu platformu internu koja bi nudila interoperabilna mogućnosti i isto tako i preraspodjelu prihoda na isti način preko takve jedne platforme. Moramo paziti da sudionici u tržištu ne budu evropskim zakonom i evropskim regulacijama spriječeni da se razviju na tržištu, nego pravo suprotno, da ih to potiče, upravo kroz recimo održavanje različitih poticajnih programa. Dakle, javni i lokalni promet tu igra vrlo važnu ulogu jer de facto se uvijek prvi i zadnji dio svakog putovanja preko takvih mreža odvija. Iako imamo tu vrlo inovativni pristup, putnicima se još uvijek nije pružila jedna sveokupna mogućnost da dobiju jednu sveobuhvatnu informaciju koja se odnosi na sve vrste prometa i prolazi sve regije i sektor. Stoga mislimo da se prvo treba napraviti jedna mreža nacionalnih sustava koji daju informacije o svim vrstama prometa, a zatim da se to umreži u jednu sveeuropsku. E, dakle, real time informacije su strahovito važne, pogotovo s obzirom na ovaj tehnološki napredak danas. Putnicima treba biti moguće da ne budu informirani samo recimo mogućim kašnjenjima na tijekom njihovog planiranog putovanja, nego i alternativnim mogućnostima putovanja. A tu je Galileo jako važan. I na kraju multimodalna putovanja trebaju postati atraktivnija, zato što će se svim gostima sve mogućnosti objasniti i koja, što im se do sada nije činilo, pa recimo oni uopće nemaju pojma o tome tko će nositi odgovornost za to ako oni se kasnije ili nešto dogodi. Da sad kažemo još jedan puta, to mora biti ono što je bitno kod tih integriranih sustava izdavanja multimodalnih, izdavanja putnih i zrakoplovnih karata, je da mi moramo svoj dio posla u tome odraditi prije nego što Europska komisija svoje napravi. Zato nam jako važno da ovom izvješću glasujemo još prije ljetne stanke. Znači da nam do četvrtog, odnosno petog svibnja moramo dakle, razgovarati o svim prijedlozima za amandmane kako bi se onda 28. svibnja mogli u našem odboru glasovat, a onda u plenumu u lipnju ili najkasnije na srpanjskoj sjednici plenerno prije ljetne pauze o tome glasat. Hvala lijepo, a sada Jens Nilsen ima riječ. Det här är ett väldigt Moram reći da je tako dobar nacrt izvješća. Mi se u cijelosti slažemo sa ovim prednostima integriranog multimodalnog sustava, dakle izdavanja putnih i zrakoplovnih karata. Vidimo da im stvari koje treba ubrzati digitalnim rješenjima, međutim napredak za putnike, nažalost, je do sad bio samo ograničen. Postoje čitav još niz prepreka koje smetaju taj brži napredak, a izvjestitelj je već jedan čitav niz takvih spomenuo. Još jedna dobra stvar koja je posebno važna po meni je to što je izvjestitelj sam naglasio da svi koji su involvirani moraju imati otvoreni sustav. Moraju biti dakle dostupni svima i moraju dakle bilo informacije o cijenama, o rutama i alternativne mogućnosti, sve moraju biti svima jednako dostupni to u real time, u pravom vremenu. Ono o čemu mi ovdje govorimo, to su zapravo ljudi koji se natječu da privuku putnike. I mi se sjećamo toga što se događalo kada smo recimo liberalizirali zračni promet 90-ih godina. I znali smo kakva je bila iritantna najčešće bitka među konkurentnim zrakoplovnim kompanijama. Najviše su recimo naj, oni najveći kompanije su razvile svoj sustav izdavanja putnih karata koje su se izdavale i internetski na razno razne načine, dok su oni mali bili isključeni iz toga, jer nisu mogli tako široku distribuciju i mogućnost izdavanja karata postići i na taj način su zapravo bili istjerani s tržišta. A sada se mi moramo potruditi i to je mislim fundamentalno važnosti da svi imaju iste šanse i da ne budu izgurani s tržišta nego da budu obuhvaćeni u tu jednu mrežu multimodalnog integriranog izdavanja karata. A zato je potreban jedan zakonodavni okvir, jedna zapravo regulacija evropska koja će to omogućiti i potaknuti olakšati. Mislim da je jako dobro da se stvori ta platforma na kojoj će svi moći sudjelovati bez obzira bili veliki ili mali, kako bi doista svi imali mogućnost dati informacije o sebe, odnosno korisnik, putnik dobiti sve informacije. Ali za to kažemo je potreban jedan zakonodavni okvir, čvrsti. Prema tome imamo jako puno posla pred sobom, a znamo i koji su nam rokovi. Jer zamislite, mi moramo, ako bi to prepustili svim sudionicima na tržištu koji igraju neku ulogu da sami riješe, to bi trebala stoljeća proći, znamo da bi opet veliki izguravali male. Prema tome mi moramo barem jedan minimum zakonodavnog okvira stvoriti u kojem svi imaju šanse i mali neće ispasti iz igre. A zatim treba onda naravno ići sa amantman. Mislim da je izvješće jako dobro, amantmani bi eventualno mogli e, pripomoći e, tome znamo koji su rokovi da ih usvojimo. Hvala lijepo, a sada Čeki ima riječ. Hvala lijepo, hvala našem izvjestitelju. Mi smo već prošlog puta počeli razgovarati o ovom nemogućnosti putnika da kupe recimo e, jednu zajedničku kartu Čak ni ako idu na više linija vlaka, čak ni za jednu vrstu transporta, a da ne govorim o multimodalnim kartama. Ali ako recimo ćete vlakom ići iz Finske, primjerice negdje dolje preko Švicarske do Italije, treba vam nekoliko karata vlačnih. Prema tome ni za jedan vrstu prometa nemate jednu, mogućnost da kupite jedan, jednu kartu. Međutim, ja sam optimist i sigurno da tu ima političke, i industrijske dobre volje i želje da se to unaprijedi. Razlog zbog kojeg ovo govorim je zato što imamo dobre primjere. Kad pogledamo recimo u industriju zrakoplovnih zračnog prijevoza prije 40-50 godina. Vi ste recimo vrlo teško mogli kupovati e, karte i ako ste išli u tri zemlje ili letjeli preko tri zemlje ili mijenjali tri puta zrakoplove, a onda je bilo tri karte ste imali, a pite Boga što se dogodilo s vašom prtljagom. A vidite što se danas u međuvremenu sve dogodilo, imamo jako dobre primjere gdje vi recimo možete vrlo jednostavno putovati po cijelom svijetu. A zatim imamo i u gradovima dobre primjere gdje se prodaju tako multimodalne karte. Osmite samo primjer londonske karte karte kojama kad turisti kupe, ali normalni ljudi mogu koristiti sa jednom vrstom karte za prijevoz i podzemnu i tramvaje i lokalnu vlačnu mrežu i sve ostalo, zatim se tu imaju ulaz u različite institucije i tako dalje i tako dalje. Dakle, apsolutno je multimodalno. E, međutim, ono što nam treba to je jedan zakonski okvir, te znamo regulacijski okvir, iako neke zemlje su, jer su neke zemlje u Europi učinile više od drugih, neke su dalje došle. I mi bi trebali onda paziti kad budemo tu regulaciju donosili, da onim zemljama koje su jako napredne ne uništimo njihov napredak, ne bacimo ih unatrag, zato da bi samo druge unaprijedili. Potom, trebamo gledati što smo sve razvili u našem multimodalnom prometu tijekom proteklih godina, a to se odnosi recimo i na maritimni prijevoz i vidjeti gdje smo došli u tome sa cijenama i vidjeti onda recimo ako se ide kombinirati između trajekta i zrakoplova ili ako se neko zakasni onda ako imamo takvu jednu kartu koja pokriva nekoliko vrsti prijevoza. Tko će onda odgovarati za to ako putnik u jednom dijelu putovanja izgubi jednu kariku jer je recimo trajekt kasnio ili možda lokalni vlast do aerodroma ili avion kasnio ili nešto. Uglavnom i onda ko će odgovarati u kojem omjeru za štetu koja je nastala. Tu se mora jako paziti kod našeg donošenja regulatornog okvira. Ali vidimo da imamo jako, jako puno posla pred sobom u tome. Hvala lijepo sada Paveta Lička. Isto tako hvala gospodinu Kohu na ovom nacrtu i na njegovoj čitavoj zapravo inicijativi za to izvješće. Mislimo da je to jedna vrlo važna stvar, važno pitanje, ali dosta teško. Prvo što mi se tu nameće kad o tom govorimo je pitanje da li mi s ovim svim doista činimo korak dalje, korak da li smo bolji sa tim projektima, da li poboljšavamo situaciju i unapređujemo prekogranični promet ili gledamo samo i da li poboljšavamo u tom smislu život našim građanima ili mi radimo samo u cilju poboljšanja i olakšavanja jedinstvenog unutarnjeg tržišta. I ako mi zapravo sve te čepove i uska grla želimo ukloniti samo zato i regulatorni otvor donijeti da bi se zapravo pojačalo unutarnje tržište. To moramo znati i moramo odlučiti i moramo vidjeti to su dvije različite stvari o kojima govorimo. No, bez obzira koliko mi bio bili ambiciozni, mi sigurno imamo pred sobom različita uska grla koja treba i različite probleme i prepreke koje tu treba ukloniti. A tu cijenimo što je gospodin Koh, kolega Koh puno takvih identificirao. Mislim da ih ima trenutno još i više tih prepreka i uskih grla nego što su ovdje u izvješću navedena, ali najvažnije su tu navedena. I onda se isto tako govori o mogućnosti što treba učiniti da se to spriječi. Recimo izgradi jedna zajednička platforma, ali vidimo što je problem da se ta platforma slože. Jedna inkompatibilnost, ako hoćete prvenstveno informatička, a onda i na raznim drugim područjima. Međutim, šta nam treba za stvaranje takve platforme još osim u, uklanjanja tih prepreka? Veliki i velika sredstva, jer to, to sa sobom donosi ogromne troškove. To je dakle jedan od problema s kojim se suočavamo. Još jedan problem koji se možda, s kojim se ima veze s parlamentom je činjenica da mi nemamo zapravo jednu e, situaciju na ovom području gdje svi imaju iste šanse. Jer teško možete vidjeti recimo izdavanje zajedničkih karata, za željeznicu, avione, brodove i ne znam šta, već lokalni prevoz i sve ostalo, jer nemaju svi iste šanse tu. Zatim, integrirani sustav izdavanja putnih karata e, podrazumijeva da će vjerojatno sve te paralelne ili više različitih prevoznih sredstava biti otisnuto na jednoj karti, na jednom komadu papira ili elektronskom otisku. Jer to je onda to intermodalno a to znači da podrazumijeva čitav niz dogovara među pojedinim operatorima, pojedinim granama prijevoda. A znamo isto tako da to podrazumijeva različita prava putnika, jer putnik ima drugčija prava u željeznici nego što ima u avionu. I kako će recimo oni se uskladiti, dogovoriti, ko će zašto odgovarati i tako dalje, to je naravno jedan veliki problem. Zatim, imamo pitanje uvijek financiranja. Bez obzira da idemo, na, idemo u kompletno standardizirani sustav takvog izdavanja, ne, mislim ja, ja bi to volio, samo ne znam kako ćemo to postići. A osim toga trebamo uzeti još nešto u obzir, čem smo prije nekoliko minuta govorili. To je šansa na bi se u krajnjoj liniji stanovita financijska sredstva trebala e, usmjeriti, nego upravo ovakav jedan inovativan sustav izdavanja jedinstvene karte za različite vrste prometa i zapravo za jedno povezivanje prometne za budućnost. No, kao što sam rekao, to su bili ti glavni problemi, a ova izvješća je odlična baza na kojom zahvaljujemo i za našu daljnju raspravu, ali i za kasnije identifikaciju svih ostalih problema mogućih, a inače u tim amandmanima koje pripremamo ćemo mi iznijeti još sve ove eventualne prepreke i nagvijestiti moguća rješenja. Međutim, ono što je ključno trebamo se dogovoriti i raščistiti. Da li mi govorimo o jednom jedinstvenom tržištu ovdje, europskom, na kojem će se to sve svesti ili govorimo još uvijek o rasjepkanoj situaciji regionalnih ili nacionalnih ili pojedinih tržišta. Hvala. A sada Marija Kelin. Hvala vam, kolege. Dame i gospodo, ova tema je izuzetno važna i moramo učinkovitije raditi kako bismo uopće uspjeli sladiti bolje napredak u budućnosti nego što smo to učinili do sada. Ovdje govorimo o jednom od e, najvažnijih mjera s kojim bismo mogli potaknuti cijeli sektor turizma, sektor poslovanja u Europi i s ovime bi zasigurno mogli potaknuti različite eh, aspekte naših drugih politika, te se nadam da ćemo moći naći rješenja za ove probleme i da ćemo uspjeti naći načine na koji možemo ubrzati taj postupak. Naravno, najvažnije ono što se nalazi između, između naših ušiju i to je ono što je potrebno ako želimo naći dobro rješenje u Europi. Hvala. Hvala. Sada ima Deli. Gospodine izvjestitelju, želim ispričati mog kolegu Davora. U njegovo ime i u ime ekologa želim vam zahvaliti na vašem radu. Ovo izvješće, vaše izvješće se osvrće na mnoštvo nama vrlo važnih pitanja, ali E, neka pitanja bismo možda trebali još i produbiti ili bismo možda trebali njima posvetiti veću pažnju, prije svega onoga što se tiče zaštite podataka. To je jedna od tema kojemu bismo trebali posvetiti više pažnje jer to proizlazi iz e, zaštite osobnog privatnog života. A zatim isto tako e, postoje neki projekti koji su u tijeku i koje već sufinancira Europska unija. Imali smo ono vrlo poznato izvješće vezano uz koordinaciju i integraciju, a vi ste to samo spomenuli u okviru dodatka unutar vašeg projekta, a mislim da bi to trebalo biti u samoj srži tog projekta kako bismo mogli naglasiti koliko su takve prakse zapravo dobre. Hvala. Hvala lijepa. Lucy je sljedeća. Hvala Ovo je vrlo važno izvješće, a to je i usko povezano sa drugim radovima unutar našeg odbora vezanih uz izvješće o održivoj ubranoj mobilnosti na kojem radimo Karima Deli i ja i drugi. I stoga mislim da je vrlo dobro što o tome raspravimo danas. Također, mislim da kada se radi o prijedlozima i o nacrtu, Eh, izrazito pozdravljam članak 11. vezanih uz eh, tome da trebamo posjetiti veću pažnju osobama s invaliditetom i sugranično mobilnošću. Ja sam uputila jedno usmeno pitanje komisiji vezano uz to, prije svega kada se radi o korisnicima eh, invalidskih kolica i to je bilo rujno prošle godine, jer je jasno da je tim osobama nemoguće zatražiti unaprijed dostatan prostor u prijevoznim sredstvima e, i to u većini željezničkih e, poduzeća na području Europske unije. To je nešto gdje bismo trebali biti više posvećeni vezano isto tako i uz naš dokument o boljoj, e, boljem pristupu za takve osobe. Ne možemo to odvojiti drugih pitanja. Imamo i drugi koji donose odluke u kartičnom plaćanju, ali činjenica da imamo poteškoće s, s time da se s karticama plaćaju um, karte, kad kad uh, neki pružitelji usluga tu naplaćuju pristojbe, kada se na primjer koriste kreditne kartice, a ne debitne kartice. Isto tako, jedno pitanje vezano uz zaštitu podataka. Zaštita podataka je važna, ali često poduzeća to koriste kao izgovor da ne ustupe informacije koje bi bile u javnom interesu da budu javne. Mislim da je u javnom interesu da taj e, komercijalni argument bude dobro težen sa pravom putnika da ima više informacija kako bi imao poboljšan e, užitak putovanja. Isto tako pozdravljam ono što se kaže u tekstu o lokalnim i regionalnim e, tijelima, o tome koliko su oni uključeni pri prvoj i posljednoj etapi putovanja. I isto tako hvala ti Jake što si spomenula London i e, putničke buseve. Iako se ja ne slažem nužno po pitanju regulative, ali mislim da je važno da ovo izvješće to isto tako naglasi i s vam zahvaljam. Hvala. Sada Olga Zelanova. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Ja bih samo htjela dodati nekoliko ideja, jer su već kolegi prethodno spomenuli neke od njih. Vrlo mi je drago što govorimo o pravima putnika. Tu imamo i ovo složeno pitanje financiranja, zato što se tu radi o nekim projektima veznim uz integriranu mogućnost e, kupovine e, karata, već su dobili mogućnost financiranja sa Europske unije i to dakle treba isto tako ovdje uključiti. Slažem se sa gospodinom Nilsonom i da sam u sjeni vezano uz ono pitanje ustupanja informacija i činjenice da dionice na tom tržištu moraju se podeliti uđenim pravilima to je ključni sastavni dio ove teme općenito. Hvala vam što ste spomenuli osobe s invaliditetom, osobe u invalidskim kolicama i tako dalje. Također bih htjela spomenuti i e, sve starije stanovništvo. Mi bismo trebali gledati u budućnost, naprimjer kada se radi o korištenju informacijskih tehnologija koje bi nam mogle mnogo pomoći. Mislim, to je sve vrlo dobro, ali ne bismo trebali stvoriti nove prepreke za neke skupine građana u budućnosti da. I e, najzadnje je važno kada govorimo o digitalnom tržištu, govorimo i o takozvanom geoblogingu, a to je isto tako nešto što trebamo uzeti u obzir kada govorimo o intermodalnom međunarodnom prijevozu. Hvala vam. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Usman Ertug. Hvala vam, hvala i na vašem našem radu. Što se tiče Zestelje, Zestelje u sjeni. Sjećam se da smo već jednom imali ovu temu u prošlom sazivu, tada se to radilo, ako se ne varam, zapravo o tome kako možemo uspjeti da prosječni građanin može dobiti sve informacije koje su potrebne kako bi sam mogao razraditi svoje poslovanje. I mislim da bismo trebali biti vrlo odlučni kada se radi o tome, vrlo čvrsti, tu postoje različiti pristupi, a mislim da poduzeća, to je tržište, već imaju različite, različita rješenja, već različita rješenja postoje, ali naravno oni ostaju samo mozaični, jer svako radi tu za sebe i nisu e, povezani, niti su e, integrirani. U tom kontekstu bih htio još jednom spomenuti da sam ja i osobno razgovarala s nekim ljudima i da bih rado vidio da to prepustimo i dalje poduzećima e, koji se bave prijevozom. Ja ne bih bio za to da krenemo s tim putem u korist e, putnika, ali zatim da imamo na tržištu neke tražilice, mislim svi znamo o kojem tražilicom se radi, da e, možda te tražilice zatim uzurpiraju cijelo to tržište, mislim da bi to bilo problematično. Ono što zapravo s time želim reći je da bi e, prijevozna poduzeća trebala i dalje imati E, mogućnost da one izdaju kadete, naravno to se prvo treba odvijati na nacionalnoj razini i zatim s jednim prijelaznim razdobljem e, bi trebala ti sustavi biti povezani i na europskoj razini. I ovdje bih, a to sam i u zadnjem sazivu redovito oglašavao, htio reći da ne bismo trebali ići toliko daleko da zatim poduzeća moraju objaviti informacije koje su za njih osjetljive, koje, su, koje se tiču njihovog poslovanja. To moraju biti informacije koje su nama korisne kao krajnjim korisnicima, to smo već tako uredili i na području zrakoplovstva. Mi dakle možemo utipkati um, određen pojam i vidjeti koja nam aviokompanija u kojem što nudi. To bi trebalo dakle razraditi tako da naša poduzeća ne obvežimo na to da objave svoje poslovne tajne, svoje na primjer načine kalkulacije ili drugo i da zatim onda e, drugim poduzećima izvan Europske budu, bude lako napasti te, ta ista naša europska poduzeća. To ne bi trebalo biti pametno, ali trebali bismo u svakom slučaju e, i dalje pokušati ostvariti ovaj integrirani sustav izdavanja karata. Gospodin Deli, hvala vam lijepa. Slažem se da je ovo doista vrlo važno pitanje o kojem govorimo i također se slažem da su zapravo dva ključna pitanja ovdje kako dakle se planira sama ruta, a isto tako i vozni redovi, dakle kako se može to dvoje učiniti najtransparentnijim mogućim, a naravno drugo pitanje je sama prodaja karata. Ja bih stoga htio u ovom nacrtu izvješća vidjeti više sljedeće. dakle da ta dva aspekta budu detaljno razrađena, da ih se bolje definira. Barem bi razlika između to dvoje trebala biti bolje definirana. Ali kada govorimo o planiranju rute u kojom osoba želi krenuti, kao što su to neki kolege već spomenuli, već sada postoje globalna međunarodna poduzeća neću vidjeti nikakva posebna imena, ali oni postoje, dakle, poduzeća koja nude takve vrste usluga. Već možete putem e, njihovih usluga planirati vaše putovanje, bilo je sad u javnom prijevozu, osobnim vozilom, biciklima ili e, hodanjem. Dakle, planiranje puta je već dostupno na internetu, ta usluga već postoji, a ono što je osjetljivije prirode, o tome govori izvjestitelj, je samo pitanje usluge prodaja karata. I tu postoji mogućnost da netko dobije monopol. I stoga trebamo se pobrinuti da se ne razvije takva vrsta monopola vezano uz prodaju karata. Je li realistično i je li doista potrebno imati jedinstven sustav izdavanja karata. To se ja pitam zato što u prošlosti na temelju rasprava koje smo tada vodili smo već ustvrdili da se tu može očekivati um, različite sukobe, sukobe interesa između pojedinih vrsta prometa i stoga će taj jedinstveni sustav izdavanja karata dovesti do mnoštva raznih drugih pitanja. Vrlo je dobro što razgovaramo o toj temi, ali još jednom mislim da nam je potrebno više vremena za ta pitanja nego što bismo mi to možda ovako mislili. Želim reći da bi bilo preporučljivo da izvjestitelj govori i o osobama s invaliditetom To je pohvalno zato što je to tema koja je dosta često zanemarena, prije svega u onim slabe razvijenim državnim članicama koje dakle imaju slabe razvijenu infrastrukturu i to je nešto na što se trebamo sada doći u budućnosti. Vielen Dank. Ich möchte Hvala lijepa. Još jednom želim ukazati na to da je ta tema zapravo vrlo, vrlo stara. To, bi, to je trebalo već biti riješeno. Mislim, prije 8 ili 9 godina smo to već odlučili u okviru trećeg paketa o željeznicama. Tu smo već odlučili da bi trebali diljem Europe imati pristup s informacijama i da bismo trebali riješiti pitanje karata. Ja sam to nekoliko puta pokušao. Evo tu e, mogu iz Brisela putovati do Kelna, ali iz Kelna do Epretala ili do drugih, do drugih gradova, na primjer, ne mogu koristiti takav integrirani sustav. Mislim poslovne tajne, sve u redu, ali zračne kompanije imaju isti problem. Niti oni ne žele ustupiti nekakve informacije, ali tu taj sustav funkcionira. I stoga mislim da je ovaj argument poslovne tajne samo izgovor koji ide na štetu e, korisnika. Oni pokušavaju tako zadržati sve monopol i to potpuno pravo. Jer mi smo već odlučili da te informacije nemaju nikakve veze sa poslovnom tajnom mi ćemo znati koji vlak kada polazi. A niti to ne, možemo. I komisija bi tu trebala ustajati. Mislim, ja ne znam niti jedan jedini uh, postupak koji se poveo protiv jednog poduzeća koje ne ustupa određene informacije. Imamo peron e, i na tom peronu stoji samo kada, e, kada dolazi sljedeći vlak, zato što neka poduzeća ne žele da njihovi njihovi konkurenti voze tim istim rutama. Tu biste se vi trebali pomenuti da dobijemo sva, sve potrebne informacije. Znam da je to različito kada pogledam naše aplikacije, kad, kad dobijam 95% informacija, kod drugih aplikacija dobijam samo 80% informacija, ali ako poduzeća to ni sami ne, ne mogu riješiti, a to je zapravo u njihovom interesu, ako to željeznička poduzeća ne uspiju, E, onda će korisnici reći, mislim, oni su preglupi za to, onda ćemo uzeti avione, ali mi to ne želimo, pa niti iz ekoloških razloga. Zbog toga se tu nešto mora dogoditi. A ako se ne može riješiti ni pitanje informacija, onda zapravo vidimo da tu nešto drugo e, je posrijedi. Imamo paket o željeznicama koje smo donijeli, zašto komisija ništa ne radi? Evo, sad ću vam na koji trenutak predati riječ i vrlo me zanima što ga reći, jer to bi zapravo sve riješilo. Ovo izvješće bi bilo suvišno da smo se mi sami u tom trenutku ozbiljno shvatili. Odgovornost za pojedina poduzeća, bilo da se radi o njemačkim, francuskim ili belgijskim poduzećima, je naravno jasna. Mislim, jasno je da oni imaju odgovornost kada se radi o određivanju cijene, ali mi želimo dobiti informaciju, a to je za klijente. Jer ako klijent ne zna da postoji vlak, onda ga neće niti koristiti. A ako se vlak ili neka ruta ne koristi, onda će se ta ruta ukinuti. Već smo to i doživjeli. Doživjeli smo i da se ukidaju rute i za vlakove koji se često koriste. I stoga mi želimo sladati granice, a aviokompanije su u tome uspjele. I stoga, mislim, neovisno o svim tim izgovorima, aviokompanije to uspijevaju unatoč svim preprekama, a jedna aplikacija, mislim ja ne želim niti isprobati 27 aplikacija da vidim gdje mogu dobiti informaciju i gdje mogu dobiti najjeftinije karte. Pri značnom prometu to svjet, na svjetskoj razini dobro funkcionira, a kod drugih prometnih e, vrsta to ne, ne ide. A mi zapravo želimo znati informacije, želimo znati cijene karata na europskoj razini. I sada ću predati riječ komisiji. Thank you, Mr. Chairman, uh, uh, members of... Hvala vam predsjedatelju, mm, uvaženi zastupnici. Prije svega bih e, komentirala posljednju izjavu predsjedavajućeg da ovaj problem nije nov, ali ono čemu e, sve više svjedočimo je da razvoj digitalnih usluga u području prometa dovodi do situacije u kojoj korisnici imaju sve veća očekivanja koja moramo ispuniti. Kao što su članovi parlamenta već istaknuli, imali smo, postigli smo napredak u nekim zemljama članicama, u nekim načinima prijevoza, u nekim područjima Europske unije, ali ono što nedostaje e, jest pružanje multimodalnih informacija putnicima. Dakle, to je način kojim građani, odnosno korisnici, mogu donijeti informiranu odluku o načinima prijevoza. To je ono čime se e, mi ovdje moramo baviti. Mi pozdravljamo izvješće KOH i drago nam je da e, parlament uviđa potrebu rješavanja multimodalnog prijevoza diljem Europske unije, jer kao a što znate, nakon sastanka s povjerenicom Bulc, to je tema kojom se ona bavi, koju želi privesti kraju. Vidimo da dolazi do velikih promjena u prometu kada je riječ o pristupu informacijama. Podaci o prometu postaju važno gorivo koje pokreće promjene u sektoru prometa omogućava ljudima da donose različite e, odluke vezane uz načine prijevoza i tu vidimo razvoj kako e, njihovih postupaka, tako i načina donošenja odluka. Komisija je u lipnju prošle godine predstavila e, program vezan uz planiranje izdavanja karata i razvoj prometa. Želimo reći nekoliko riječi o napretku koji smo postignuli, ali pozdravljamo dakle izvješće koje stavlja u prvi plan e, mnoge od stavka, stavaka koje smo mi iznijeli u našem, našem dokumentu. Imamo, izbrojali smo više od stotinu planera multimodalnog načina prijevoza, on njega pružaju tvrtke kako javne tako i privatne, riječ o vrlo dinamičnom tržištu i htjeli bismo vidjeti njegov daljnji razvoj. Međutim, također znamo da usluge od vrata do vrata koje pružaju multimodalne sustave nisu na raspolaganju europskim građanima. Koliko pogledamo ono što je važno kako bi se ti e, sustavi stvorili, to je pitanje dostupnosti e, podataka koji su interoperabilni, koji su također visoke kvalitete, jer na osnovu tih podataka je moguće pružati usluge. Zato se slažemo sa stajalištima parlamenta prema kojima je tu potrebno unijeti dodatne napore, a ovo Ovaj napor mora doći kako od javnog, tako i od privatnog sektora. Koje su situacije sa voznim redovima? Tu smo ustanovili u izvješću da će to biti ključan element, ali to nije jedini element koji je potreban ukoliko netko želi isplanirati i potom poduzeti putovanje na učinkovit način. Ono što je također važno jesu informacije vezane uz dijeljenje automobila, unemljivanje bicikala, informacije važne za osobe sa invaliditetom koje će uzeti u obzir određene informacije. To će nam pomoći da izgradimo baze podataka koje će potom biti na raspolaganju određenim grupama korisnika. Komisija dovršava svoj rad na inicijativi vezanim uz pristup podacima vezanim uz multimodalne sustave. Upravo pristup podacima će biti nešto čime ćemo se baviti. Naime, želimo se osigurati da će ovi podaci biti dostupni uz do, dobro razvijene propise. To će biti ključan element našeg prijedloga, zato što se moramo osigurati da ono što imamo u Europskoj uniji, da su jednaka pravila koja vrijede za različite načine e, kako prijevoza, tako i za različite pružatelje usluga. Također pružamo mogućnost europskim tvrtkama da izrade takve servise kako bismo izbjegli situaciju stvaranja monopola od strane nekih igrača na tržištu. Kao što je gospodin Koh istaknuo, potrebne su sveobuhvatne informacije koje su na raspolaganju korisnicima kada je riječ o sustavu izdavanja karata. To je osnovno također pitanje kada raspravljamo o pravima putnika. Integrirani sustav za izdavanje karata je nešto čemu se raspravlja već dugo, što je cilj već dugo vremena. Ali Europska komisija smatra da nije na nama da mi stvaramo te sustave, mi se moramo osigurati da se zato stvori potreban okvir, kako je istaknuo zastupnik Koh u svom izvješću. To će omogućiti stvaranje, odnosno razvoj takvog sustava za izdavanje karata. Međutim, želim skrenuti pažnju na činjenicu da već postoji djelovanja koje smo poduzeli u tom e, pravcu putem e, konzorcija koji parlament podržava putem e, suradnje. To će omogućiti razmjenu informacija, mogućnost rezervacije različitog načina putovanja za krajnje korisnike. Na kraju nekoliko riječi o pravima putnika u multimodalnom kontekstu. Slažemo se sa ocjenom e, parlamenta da je pružanje informacija osobama s invaliditetom i onima sa smanjenom mobilnošću od ključne važnosti kako bi oni imali pristup prometu i to bez obzira e, na način prijevoza koji se želi koristiti. Komisija trenutno analizira e, situaciju kada je e, riječ o jedinstvenom korištenju intermodalnog putovanja. Riječ je o jednom od najsloženijih pitanja kojim se bavimo i pokrenut ćemo tijekom ove godine studiju utjecaja te vidjeti koje su mogućnosti zaštite podataka putnika ovakve vrsti prometa još za kraj želim istaknuti u kontekstu strategije digitalnog jedinstvenog tržišta neke od pitanja koje su istaknuli članovi ovog odbora koje se tiče interoperabilnosti vezano uz dostupnost, uz pristup podataka, dostupnost e, usluga, a time ćemo se također e, pozabaviti u Europskoj komisiji. Hvala. A sad još jedan puta izvjestitelj. Hvala svima koji su nam ovdje dali svoj input i svoje komentare i znamo svi da je ovo bio dug put i sjećam se jako dobro našeg e, bijele knjige iz 2011. posvećene prometu, ali možda ćemo sad napokon krenuti sa malo više tempa napred. Sad ima tu naravno stvari u izvješću koje nisam vas sad zbog malo vremena htio ovdje obrazložiti detaljno, međutim čujem od vas da ste vi o tome govorili i to me jako razveselila sam toga, ostatak ćemo vidjeti u amantmanima. Naravno da su pitanje standardi u kojem obliku i na koji način će biti stavljeni na raspolaganje i kako će se primjenjivati, kako bi se spriječilo naravno nastajanje kartela i monopolizacija i s druge strane omogućile fer i korektne iste šanse za sve. I naravno da je jako bitno što se događa na regionalnoj razini, čak i gradskoj komunalnoj, ali onda još na nacionalnoj potom, zemalja članica, a nadajmo se u budućnosti da će biti prekogranično. I naravno da imamo ambicija da jednog dana to sve skupa doraste do razmjera našeg unutarnjeg tržišta. I to je ono što i želimo, jel? da se do te mjere u cijela Evropskoj uniji poveže. Da pogledamo šta je još bitno. Mislim da su ovo zapravo bile najvažnije stvari koji ste i vi izvukli i komentirali. Uglavnom ja mislim da mi tu nekako mislimo vrlo slično kao komisija i u svakom slučaju u istom pravcu razmišljamo i nadamo se da će oni prihvatiti naše poticaje i na adekvatan način ih razraditi i zatim ih nam poslati natrag i prezentirati. Hvala lijepo i ja se želim još jedanput zahvaliti svim sudionicima u diskusiji, pogotovo izvjestitelju. 17.4. je u 5 sati e, ističe rok za podnošenje amandmana. U odboru ćemo 28.5. o tome glasovati, a u plenumu u 6. mjesecu. Hvala lijepo. Sljedeći točka je izvješćivanje o trijalogu. Imamo i to se događa dakle u željezničkom paketu, ali to se događa in kamera, dakle u najužem sastavu samo to je, kao što znate, ništa osobno se ne misli, ali velim to je u najužem sastavu